Spremamo se za glasovanje, a razloga će objasniti e, do koju minutu. Kao prvo svima sretna godina. U sredini smo trećeg tjedna, ali mislim e, da je još uvijek vrijeme da vam sve najbolje zaželim. Nisam vas e, sve vidjela, pa evo još jednom sretna vam 2018 krećemo s prvom točkom dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda. Nemam nikakvih e, prijedloga za izmjene. Nema ih nitko drugi. Prelazimo na drugu tečku dnevnog reda. Prvo tehničke obavijesti. E, podijeljen je kalendar sastanaka za ovu godinu. Nalazi se na internetskoj stranici. Imate popis sastanaka za 2018. E, pogledajte ih. Podsjećem 1. Eh, veljače u 9 sati imamo zajednički sastanak eh, našeg eh, odbora Libea i Afeta u vezi razmjene mišljenja o globalnom paktu za sigurne uredne i zakonite migracije sa gospođom Michelle Klein Solomon, direktoricom dijela Međunarodne organizacije za migracije. Ponavljam, sljedećeg četvrtka prvog veljače u devet. Eto, to je moje e, tehnička e, tehničko priopćenje. Imam još jedno žalosno priopćenje. E, ovo će biti posljednji sastanak za kolegu Mekoklina koji prelazi na drugi položaj koje koja počinje s radom prvog e, veljače. Ovo će biti njezin zajedni e, zajednički sasanak. Večeras u 6.30 e, imamo skup posvećen našoj kolegici. Želimo joj time zahvaliti na njezinom radu, dugogodišnjem radu i strpljenju u radu sa svima naše. Donatela Pribas i će biti nova voditeljica, mnogi je poznajete. Ona će preuzeti tu poziciju prvog 1. veljače. Nije e, još danas e, s nama, no uskoro ćemo je susresti, točnije do dva tjedna. Nemojte zaboraviti na naš sastanak večeras u 18.30 to će biti e, posljednji sastanak na kojem ćete dobiti te dobre čokolade. Mi moramo našu zahvalu unijeti i e, zapisnik. Doista nam je go u dugogodišnjem radu e, pomogla e, svojim strpljenjem. Dakle, predlažem da se uvrsti u zapisnik. To bi bio službena zahvala ovog odbora na njezinu radu. A sada se vraćamo na točku 3, a to su zapisnici sa sjednica 9. i 10. listopada i 20. i 21. studenog. Imate ih, ako imate bilo kakve primjedbe, obavijestite tajništvo do kraja sastanka. Ako ne bude nikakvih, smatrat se da su zapisnici usvojeni. Zatim su tu priopćenja komisije, nema ih, a dolazi nam e, i e, direktor danas, e, bit će nam i sutra mnogo ljudi iz glavne uprave Devko. A sada prelazimo na glasanje. To je uobičajeni dio našeg programa srijedama krećemo prvo na razrješnicu za 2016. o tom o čemu prvo glasati. Ima li Doru Klodion Franculica, ima li komentara ili Doru želiš nešto reći? Dakle, prije glasovanja želiš li nešto reći? Ne, prelazimo odmah na glasovanje. Svi imate glasačke kartice. Prvo ćemo testirati glasački sustav. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Evo, sve radi. Možemo prijeći na glasanje. Krećemo na amandmane 1 I once put a ja sam jednom stavila bankovnu karticu, pa, a bila sam jako iznenađena i čudila sam se kako to ne radi. Znam, znam kako je sa glasačkim karticama teško, ali mislim da će sada sve biti dobro. radili. Da ćemo vam vremena da promijenite mjesto. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se amandman 2. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani. Mislim da ovaj moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandmana 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 8 za, protiv, suzdržan i ovo ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Razlika je jedan glas. Amandman 9 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmana 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbojen se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. amandmanom. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sad prelazimo na konačni na konačno glasovanje. Roll kolom otvaram ga, zatvaram glasovanje velikom e, već, većinom se e, usvaja. Zahvaljujem i čestitam e, izvjestitelju. Prelazimo na točku šestu. Imamo istog izvjestitelja, razrežnica za 2016. u vezi 8., 9., 10. i 11. Europskog razvojnog fonda nije, nemamo previše. Amandman, amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, provjeravam amandman 4, otvaram glasovanjem. Jesu svi glasali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 4 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 6 za. Protiv suzdržani odbija se. Amandman 7 za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 8 za. Protiv suzdržani provjerit ćemo amandman osmi. Mislim da nije usvojen. Zatvaram glasanje. Da, odbija se. Amandman devet za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman deset za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, provjeravamo amandman 14. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16. za, protiv, suzdržani, provjeravamo. Amandman 16. otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 17. za, protiv, Amandman 17. Za, protiv, suzdržani. Mislim da se usvaja. Malo me e, zbunjuju neke kolege, a sada zatvaram glasovanje. Usvaja se. Tako sam i mislila. Glasamo za završno, e, imamo završno glasovanje, otvaram ga. Zatvaram glasovanje. Usvaja se velikom e, većinom čestitke izvjestitelju. Želite li nešto reći? Hvala vam. Prelazimo na točku sedmu, važan e, izvještaj Riječ je o pripremama našeg stajališta u višegodišnjem financijskom okviru, o višegodišnjem financijskom okviru. Izvjestitelj je gospodin Rubik. Želite li nešto reći prije nego što prijeđemo na glasovanje? Da, i ja želim zahvaliti kolegama na dobro postignutim kompromisima. U prvom kompromisu shvatili smo da je sličan kompromis u 14. pa to moramo imati na umu kad budemo glasovali. Hvala vam. Kao što rekao, ovo je važno glasovanje. Krećemo sa amandmanom 1 Lule Sančeza za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 1 za protiv suzdržani usvaja se. Amandma 8 za protiv suzdržani. Provjeravamo amandman 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Potpuno je jasno.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 E, ispričavam se, ne razmatra se. Dakle, e, ovo je dio kompromisa, dakle amandman se ne razmatra, amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2a za, protiv, otvaram glasovanje za kompromis 2a. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27 za, protiv, suzdržani. Provjerimo amandman 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije se. Tjesna je bila borba. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, provjeravamo 35. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40, 40 za, protiv, suzdržani, se. Provjeravamo odman 40. Otvaram glasovanje. Svi su glasali. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. 55 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo amandman 55 i otvaram glasovanje. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 56 za, protiv suzdržani. Usvaja se 57 za, protiv suzdržani. Usvaja se 58 za, protiv. Provjeravamo 58. Mislim da je da se usvaja. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se 60. Ne razmatra se. 61. amandman za, protiv, suzdržani, provjeravamo 61. amandman, otvaramo glasovanje. Svi su glasali? Odbija se. Kompromis sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Oralni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv suzdržani usvaja se 68 za, protiv suzdržani usvaja se 69 za, protiv suzdržani odbija se 70 za, protiv suzdržani usvaja se 71 za, protiv suzdržani usvaja se 72 za, protiv provjeravamo 72 Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovala? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 73 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo amandman 73. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani. Odbija se 75 za protiv suzdržani odbija se. 76 za protiv suzdržani provjeravamo 76. amandman otvaram glasovanje. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje. Usvaja se 77 za protiv suzdržani, provjeravamo 77. amandman, otvoreno glasovanje, zatvorno glasovanje, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se 81 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv suzdržani, usvaja se. 87 da, za, protiv suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv suzdržani, odbija se. 90 za, protiv suzdržani, provjeravamo amandman 90 i otvaram glasovanje. Su svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, provjeravamo amandman 91. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 amandman za, protiv, suzdržani. Provjeravamo amandman 96. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 99. za, protiv, suzdržani, odbija se. 103. amandman za, protiv, suzdržani. Provjeravamo, otvaram glasovanje. Amandman 103. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 104. amandman za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 105. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 8. za protiv suzdržani usvaja se. 107 za protiv suzdržani usvaja se. 108 za protiv suzdržani. Provjeravamo amandman 108. Ja mislim da je odbijen. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 110. za, protiv, suzdržani. Otvaram glasovanje, provjeravamo. Nisu svi glasovali, zatvaram glasovanje, usvaja se. Amandman 111 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo i amandman 111 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, provjeravamo vam 112. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 113. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117. za, protiv, suzdržani, provjeravamo amandman 117 i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo još amandman 118. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Odbija se. 119. za, protiv, suzdržani i provjeravamo i amandman 119. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Usmeni amandman 2 za protiv suzdržani usvaja se. I sada imamo e, završno glasovanje po imencu. Zatvaram glasovanje. Velikom većinom e, e, izvješće je usvojeno. Čestitke Sada to ide na odbor za proračun u kojem moramo obraniti ovo izvješće. Hvala vam e, najljepše. Molim da oni koji žele izaći iz dvorane napuste dvoranu kako bismo krenuli dalje s našim radom. Raspravljat ćemo o sljedećim e, izvješćima. Sad imamo nove stvari vezano za zemlje u razvoju. Danas raspravljamo znači u okviru točke 3 Poboljšanje drživosti duga u zemljama u razvoju, to je izuzetno važno pitanje, a naš izvjestitelj je vrlo e, iskusan e, Charles Gurens. Oprostite, ako želite o nečemu raspraviti, možete to napraviti izvan dvorane, imate isto tako i kafić, e, molim vas. ako želite raspraviti nešto, molim vas da izađete iz dvorane. Evo, Šal, izvoli. Hvala, gospođo e, predsjednice. Ja vam e, predstavljam ovdje završni nacrt izvješća. O tome ćemo skoro glasati. U, na odboru. Nadam se da ćemo prije e, ljetnih praznika imati to i na plenarnoj sjednici. Znači, održivost duga i dugu u zemljama u razvoju izaziva cijeli niz pitanja. Ono što je važno je da je e, znači e, zajam i dug nešto što je izvor financiranja. Bez toga nemamo mogućnost e, investirati u trajna dobra. U okviru znači državnog zajma uzimamo u obzir e, vjerovnike, dužnike, građane, e, zemlje koja pozamljuje banke e, i isto tako naše država koja imamo banku koja je posudila na prelagan način, to će u svakom slučaju negativno utjecati na sve. Ako imamo puno takvih, onda ćemo se suočiti sa krizom onako kako je to bilo 2007. 2008. godine i mi ćemo to svi podnositi kao što to danas podnosimo. Što se tiče prekomjernog zaduživanja, imamo par aspekata vezano uz to. Kad imamo znači neodgovorno dodjeljivanje zajmova, onda to nije uvijek ograničeno na gubitke vjerovnika nego znači građani e, zemalja koji podu, e, posuđuju e, također znači pate od toga tu smo imali znači 90. godina prilagođivanje strukturno konsensualno Isto tako imamo i obveze i dužnosti država. Sad ću nešto reći o nekim osnovnim e, načelima kojima bismo se trebali rukovoditi, to je isto tako jedno filozofsko pitanje, a e, kada zbilja analiziramo sadržaj pitanja, onda su stvari dosta jednostavne. Ja vjerujem da je to također i produšetak naših temeljnih prava u Europskoj uniji. Znači imamo e, ljudska prava znači nemogućnost kodificiranja određenih prava, to ona svejedno postoje. I to je nešto čemu bismo trebali raspraviti u okviru našeg odbora u znači e, situaciji sukoba gdje imamo s jedne strane prava vjerovnika, a s druge strane mogućnosti e, vraćanja tog zajma zemlje dužnika. U tom smislu ono što je važno je da uzmemo u obzir i građanstvo koje može e, patiti i to može štetiti građanima zemlje koja je posudila i u tom smislu imamo pravo povrata novca znači pravo vjerovnika postoji ali ono što je važno da to uokvirimo što je važno također da u budućnosti više ne govorimo o tome too big to fail znači prevelika institucija da bi propala nego ono što je važno je da spriječimo vjerovnike da neodgovorno posuđuju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 i davati zajmove, nego moramo to raditi na odgovoran način. I to je nešto što u svakom slučaju uh, ide u prilog i pravima i dobrobiti građana koji posuđuju i kojima se posuđuje. Klasična situacija sporova je ono što sam sad upravo rekao između prava vjerovnika i prava dužnika, znači prava na povrat uloženih sredstava, a kad imamo neke neovisne stvari koje su se dogodile, e, neovisno o voljama znači političkih vlasti, onda u tom smislu bismo mogli osmisliti jedan moratorij nakon, na primjer, prirodne katastrofe, potresa, oluje, tsunamija ili tako dalje. Mislim da moramo politiku pozajmljivanja upisati u ono što se e, zove e, uobičajeno temeljnim e, vrijednostima Europske unije. Ja sam u tom izvješću istaknuo princip vladavine prava, demokratsko načelo također, a to ne, demokratsko načelo u našim zemljama znači da u centar prerogativa parlamenta trebamo upisati pravo rasprave i glasanja proračuna određene države. Imamo znači na primjer određenu državu koja je e, znači zahvaćena korupcijom, e, dug se ne vraća, nego ti novci nestaju u nekim paralelnim e, kanalima. I sad nakon toga ako se to pravo povrata novca vjerovnika stavi u prvi plan, onda će stanovništvo patiti prije svega. Zato moramo imati znači to načelo e, znači prava e, održivosti duga u odnosu na pravo povrata duga od strane e, vjerovnika. I u tom smislu prava riječ je prije svega odgovorno dodjeljivanje zajmova. Imamo različite forume gdje možemo E, govoriti o tim e, zemljama. Imamo također i Pariški klub koji se bavi e, upravljanjem državnih zajmova i državnih dugova. Imamo također i zemlje dužnike, imamo zemlje vjerovnike, a dugovi se prije svega tiču komercijalnih, privatnih banaka. Trebali bismo imati tribine mogućnost da se dvije strane okupe na jednom mjestu. Države članice se uvijek ne slažu e, vezano uz određena stajališta. Države članice EU-a nisu e, potvrdile rezoluciju Ujedinjenih naroda, zbog toga moramo E, potvrditi znači načela e, unktada vezano uz odgovorno dodjeljivanje državnih e, zajmova. Znači moramo uzeti u obzir znači su odgovornosti vjerovnika i dužno, dužnika. Znači moramo imati odgovorno dodjeljivanje državnih zajmova. Europska unija nije znači potvrdila tu rezoluciju. Žao nam je što E, države članice e, znači nisu to napravile. Imamo isto tako e, u okviru toga operacije restrukturiranja državnog zajmova. Mogu reći da e, europsko stajalište je stajalište gdje svako ima nešto na umu a ne govori jasno znači imamo zapravo e, problem u iznalaženju zajedničkog stajališta znači moramo imati uokvirenje tih načela i to u svjetlu onoga oko čega su se države članice dogovorile kad se radi o dodjeljivanju zajmova zemljama u razvoju. Moramo, znači, osmisliti prave angažmane. Evo, imate tu cijeli niz odredbi. Bilo bi dobro da osmislimo sustav rješavanja, znači pitanja nesolventnosti, insolventnosti i imamo znači pravila u našim zemljama vezano uz komercijalne stečajeve i trebali bismo nešto slično imati na razini e, i Europske unije i država članica. Ja bih želio da ovdje potvrdimo, a želio bih imati i mišljenje odbora ovdje, a to je da odbor osmisli bijelu knjigu gdje bismo e, napravili pregled stanja te prijedloge za budućnost. Također bi želio e, zaključiti sa sljedećom stvari. U budućnosti moramo izbjeći e, olako E, posuđivanje, ali ne smijemo misliti da, će, e, da, moramo sada prekinuti pozajmljivanje jer u tom smislu bismo onda i e, jednostavno lišili zemalja u razvoju te pomoći. Radi se, ovdje se zbilja radi o službenoj razvojnoj pomoći. I u ovaj prijedlog nisam stavio to da se izbriše pravo na prihvatljivost e, na službenu razvojnu pomoć ako imamo na primjer određeni dug koji je e, znači ukinut a država članica država nije mogla vratiti to je poslužilo razvoju OECD ima pravila vezano s prihvatljivost za dodjeljivanje službene razvojne pomoći E, ono što moramo imati na umu da ne smijemo sad ako imamo e, dugoročno vraćanje duga, duga i stanovništvo koje e, mora vraćati taj dug ne, smijemo misliti da to onda sad služi samom razvoju za mene je to dosta apsurdno mislim da bismo mogli se sad tu usredotočiti na puno stvari ali ovdje moramo upisati u prvi plan znači da pravo e, dobrobiti stanovništva je e, pravo koje je ima e, znači prvenstvo u odnosu na pravo vjerovnika za povratak duga mislimo da bi u tom smislu mogli spriječiti financijske krize onako kako smo to vidjeli prije desetak godina kada smo analizirali e, situaciju zemalja koje su bili pogođeni epidemijom ebole, onda smo vidjeli da tu imamo nedostatak e, sredstava e, u školskom sustavu, u zdravstvenom sustavu, u upravljanju društvom kako bi zapravo isto tako ta država mogla preuzeti se sve svoje obveze onako kako je to potrebno. U Senegalu, Nigeru smo imali nekoliko takvih slučajeva i tamo gdje je država funkcionirala, ti slučajevi su riješeni vrlo brzo i situacija se smirila. Evo, mislim da u tom smislu trebamo napraviti korak naprijed na ovom putu. Hvala, ovo je zbilja vrlo ozbiljno pitanje. Imamo izvjestitelje u sjeni. Gospodin Schenfeld, EPP, izvolite. Adam. Dziękuję <clears throat> Puno hvala, gospođa predsjedavajuća. Kao što ste već na početku rekli, ova tema je vrlo složena, vrlo kontroverzna tema. I možemo ju sagledavati sa različitih e, gledišta i pravna služba je prezentirala ta različita gledišta i iskreno ću reći da sadržaj izvješća nije taj koji je kontroverzan. Želim se zahvaliti izvjestitelju, njegovim suradnicima da su sastavili, izradili ovo izvješće. Tekst je vrlo uravnotežen, uzeta su u obzir različita gledišta, različiti problemi, kako sa strane vjerovnika, ali i sa strane onih koji se zadužuju i uzeti u obzir cijeli kontekst. Dakle, ovdje u fokus stavljeno ono što je najvažnije, a to je društvo. No u čemu je problem? Problem je u tome da govorimo o tome da postoje dvije jake stranke koje donose odluke s jedne strane e, strane s jedne strane to je naravno kapital i različite e, ustanove koje daju zajmove a s druge strane tu su e, službe dotičnih država koje odlučuju o tome za što i koliko će se pozajmiti i to pod motom razvoja države odnosno razvoja društva ali kao što to često možemo vidjeti, a na to je uputio i izvjestitelj, ti novci, ta sredstva često dospjevaju u džep privatnih osoba, autoritarnih režima i društvo dobiva samo djeličak toga. Dakle, pozamljena sredstva se ne koriste za najvažnije ciljeve u tim dotičnim državama. Primjerice za borbu protiv ebole, suzbijanje ebole. I Sjedinjene američke države, ne samo Europska unija, financiraju borbu protiv ebole i e, tu epidemiju je u stvari zaustavila je zaustavio zapad. A što se tiče samog izvješća, tu se postavlja nekoliko pitanja koje ja smatram vrlo kontroverznima i mi bismo kao europljani trebali razmisliti o tome kako ćemo se postaviti. Započet ću dakle sa kontroverznim pitanjima, a potom ću reći nešto vezano uz one točke koje podupirem. Kao prvo, Ujedinjeni narodi. Tu treba imati na umu da države poput Velike Britanije koje žele napustiti EU ili primjerice Savezna republika Njemačka koja e, nisu poduprla sve što je predloženo u izvješću. One naravno imaju svoje razloge E, treba imati na umu da je 41, 41 e, država bila suzdržana kada se glasovala o, tome, pa se treba postaviti pitanje da li doista želimo na, ovo toliko jako naglasiti. Zatim drugo pitanje. Govori se o međunarodnom mehanizmu za pružanje potpore sustav, sustav financiranja je vrlo složen. Dakle, vrlo često se radi o konzorcijima, o umreženosti između privatnih i javnih ustanova. Dakle, oni koji daju kredite su uglavnom E, društva, e, privatnopravna društva, to su dioničari. Dakle, oni koji ulažu kako bi ostvarili dobit. I sada bi netko trebao odlučiti kako ćemo upravljati, kako ćemo postaviti uvjete. Mislim da je to vrlo kontroverzno. I na kraju dopustite još da kažem da mi se sviđa ova ideja kontrole društva. u zapadnim zemljama, ali i zemljama u razvoju. Mislim da bi tu uvijek trebao to biti temelj našeg rada. Ja sam uvjeren da građani tih država uglavnom ne znaju što se troši, kakvi krediti se uzimaju, koliko i da li se oni otplaćuju. Mislim da je potrebno odrediti uvjete koje bismo uveli na obveznoj razini kada se radi o informiranju javnosti u dotičnim državama. Zatim rokovi plaćanja ili ciljevi. Sve to bi trebalo biti preduvjetom za dodjelu kredita. Zatim još jedna stvar koja je kontroverzna – Možda bismo trebali surađivati sa parlamentima tih dotičnih država, ne samo sa donositeljima odluka. Dakle, političkih odluka. Dakle, potrebna nam je jedna platforma, jedna službena platforma E, kroz koje bismo mogli informirati široku javnost u kojoj mjeri se uzimaju krediti i kakvi su rokovi otplate tih istih kredita. I dopustite mi da kažem još nešto. Izvjestitelj je dva puta postavio pitanje o pravu na razvoj koji bi, koje bi trebalo imati prvenstvo nad otplatom. No, to je jako lijepo koja ideja, ali mislim da moramo biti realistični. Mislim da je to jedna fiks ideja, dakle nisu građani ti koji uzimaju kredite, već to su uglavnom državna tijela, e, a radi se uglavnom o autoritarnim državama, o diktatorskim režimima koji uzimaju te kredite, te potom te novce drže u Švicarskoj na nekom računu ili na nekom otoku i mislim da mi moramo nešto poduzeti kako bi tome stali na kraj. jer e, oni koriste te novce kako bi obrazovali e, svoju djecu, šalju ih u najbolje škole. Dakle, oni zlorabe ta sredstva. Mislim, teoretski ovo je humanistička ideja i mogla bi biti lijepa, ali mislim da je vrlo teško provediva. Um, um, Hvala. je gospodin Franzulika, Hvala. Gospođo predsjednice, dragi kolege, prije svega želio bih čestitati gospodinu Görensu na nacrtu izvješća. Ovdje nemamo e, e, samo želju pregleda stanja, nego da stavimo isto tako i u prvi plan probleme održivosti duga kako ne bi se situacija ekscesivna situacija ponovila u budućnosti pravila i instrumenti koji se primjenjuju nisu u ovom trenutku e, prikladni kako bi se e, rješavale krize posebno što se tiče razvoja zbog toga pozdravljam e, e, potrebu e, stvaranja stalnog mehanizma vezano uz održivost duga zemalja u razvoju te isto tako mogućnost restrukturiranja državnog, duga. Kako bi dug bio održivost, pregovori o restrukturaciji trebaju biti realizirani odmah i učinkovito kako bi to dovelo do stabilizacije duga e, određene države. To mora naravno biti u e, znači održivom duhu. Imamo način e, napredovanja dug mora uzeti u obzir ne samo gospodarski razvoj nego isto tako učinak e, na državu te mogućnost da ta država isto tako e, poštuje ljudska prava. Imamo određene e, zemlje u razvoju gdje moramo još dodatno razmišljati o tome da, e, da li se vrše prava e, ulaganja u infrastrukture, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Zaključio bi sa sljedećim. Da, zajam je važan način e, za podržavanje ulaganja, ali održiv razvoj treba uključiti i ciljeve održivog razvoja to je važno. Slažem se s mišljenjem da trebamo procijeniti isto tako e, utjecaj e, duga na jako velike, e, velike dužnike, države dužnike, da li oni uopće mogu ostvariti sve te kriterije upisane u ciljevo održivog razvoja. Hvala. Um, uh, um, Sada je Judith Sargentini na redu. Hvala predsjedavateljice. Vi ste u uvodu rekli kako mislite da je, da ste mislili da smo riješili ove teme Imali smo veliku kampanju u vezi obljetnice 2000. kada je bila riječ o milenijskim ciljevima razvoja 2005. Isto tako imali smo veliki skup koji je bio posvećen rješavanju pitanja duga. Nekako mi se činilo da smo riješili pitanje prezaduženosti najmanje razvijenih e, zemalja, a čini se da tome nije tako, da smo opet u krizi. Gospodin Gorens je napravio dobro izvješće, e, svrativši nam pozornost ponovno na ovu temu. E, mi ističemo nekoliko e, pitanja u našim amandmanima. Prvo je pitanje transparentnosti. Tko posuđuje kome kome e, i to po kojim kriterijima. Potom e, postavljamo pitanje je li zdravo i dobro posuđivati takvim e, zemljama. Tu je i pitanje prirodnih resursa postoji primjeri država koje uzimaju velike zajmove na temelju postojećih zaliha mineralnih eh, minerala ili ruda koje još uvijek nisu eh, izađen. Recimo, to je situacija sa naftom u Čadu, ali unatoč tome što se ti minerali i ta rudna bogatstva još uvijek nisu počela eksploatirati, zajmovi su uzeti, što znači da se trebaju vraćati mi bismo također svratili pozornost na pitanje takozvanog blendiga spajanja, objedinjavanja. Naime, zaduživanje dovodi do dodatnog zaduživanja. Mi želimo svratiti pozornost na rizike koju takva praksa donosi sobom. Europska unija složila se isto tako u vezi uspostave fonda za vanjsko e, ulaganje i to je dobro. E, imamo čitav niz zaštitnih mjera, no moramo se zapitati jesmo li uzeli u obzir rizik pretjeranog zaduživanja zemalja u razvoju. Također nas zanima uloga ekstraktivnih e, industrija, odnosno e, ekstraktivnog e, sektora. Željela bih naime saznati kakvu ulogu oni igraju kada dolazimo do posuđivanja sredstava i u tom okviru isto tako postavljamo pitanje veće transparentnosti. Još jednom želim reći koliko smo zahvalni na radu e, gospodina Gorensa. Hvala, sada je na redu Lola Sanchez. Puno hvala, gospođa predsjedavajuća. Kao prvo, želim čestitati gospodinu Gorensu na ovom odličnom nacrtu i u načelu se slažemo s njim. Mislimo da je ova osnovna ideja na kojoj temelji ovaj nacrt, da je ona ključna, dakle da pravo na razvoj ima prioritet nad pravom vjerovnika. Ne možemo dopustiti da dugovi e, budu korišteni kao instrument za tlačenje takvih zemalja e, gdje više nije moguć e, razvoj i stoga je potrebno da imamo obvezujući okvir za standarde s obzirom na e, odgovorno davanje zajmova. Dakle, to treba biti temeljeno na pravičnim načelima kako bi osigurali i održivost zaduživanja. Radi se i u humanoj strani cijele priče, jer e, zajmovi koji se ne mogu otplatiti, koji nisu pravični, nikome neće pomoći. Dakle, potrebni su nam međunarodni mehanizmi koji se prije svega usredotočuju na ljudska prava. Svojim amandmanima mi želimo još dalje poboljšati tekst, unijeti neke druge aspekte kao primjerice uloga transparentnosti, kao što je to rekao i prethodni govornik. Dakle, to je vrlo važno kako bi osigurali da e, odgovorno dajemo pozemice a sve e, što se događa u okviru e, Adis e, Abebe s obzirom na održivi razvoj, sve to treba naglasiti. Osim toga, mi doista želimo da se te brojke objave, da budu transparentne informacije o onima koji su se zadužili i sve to treba objediniti u jednom registru na sustavan način. Sve kredite, sve aktivnosti treba transparentno prikazati i to bi trebali E, to, to bi se trebalo odnositi na javne, ali i na privatne kredite. Osim toga, tu se radi i o privatnim partnerstvima i nekim drugim instrumentima e, takozvanog blendinga koje treba uzeti u obzir. Vidimo da je sve više e, javno-privatnih partnerstva, partnerstava i stoga je vrlo važno naglasiti koliko je važno da imamo zaštitne klauzule kako bi osigurali da dotične institucije doista paze na održivost za zaduživanja. A što se tiče financijskih rizika, prije svega kada govorimo o privatno-javnim partnerstvima, odnosno o blendingu, pa to su u stvari samo prikriveni krediti i na taj način zaduživanje sve više raste i OECD je rekao da najmanje 80% razvojne pomoći E, predstavlja e, pomoć koja se e, daje u bespovratnom obliku. Dakle, stoga pozdravljam da imamo ovakav nacrt izvješća i ovo osnovno načelo je korektno. Mi smo uvjereni da ćemo time postići vrlo dobre rezultate. Puno hvala. Hvala Lola. I ja sam se željela javiti za riječ. Željela sam e, najme reći kako nam treba e, transparentnost u smislu kriterija kako se daju e, zaljevi, zajmovi. Naime, oni koji poslužuju na krivi način trebali bi biti kažnjeni Banke međutim posuđuju e, ljudima i e, moraju imati kriterije po kojima daju ta financijska sredstva. Postoje kamate koje rastu ili se spuštaju kao i cijene robe one bi trebali trebali davati velika sredstva, odnosno posuđivati golema sredstva državama čija roba postaje e, skuplja. Međutim, banka može reći vi ste, vi ste uzeli novac recimo za proširiti kuću, a ne za drugu. Evo u Mozambiku dati je, je zajam e, za izgradnju ribarske flote, međutim ribarska flota nije izgrađena. Međunarodne e, organizacije sada e, na neki način kažnjavaju Mozambik, što znači da državne javne službe pati. Nemojmo prolaziti i bilo bi dobro da ne prođemo ponovno kroz e, krizu, krizu koju je spomenula kolegica iz 2000. i 2005 Ja se sjećam e, da smo imali 2005. E, bijelom vrcom omotanu zgradu parlamenta. Nemojmo prolaziti kroz sve to opet, eto na to povizama Mene zanima što će što će komisija reći o svemu ovome, kako će pristupiti ovom pitanju i kako će se njime pozabaviti. A što se tiče blendinga, učimo, učimo o tome na temelju e, onoga što se događa e, u različitim zemljama, recimo u mojem gdje se privatni sektor e, miješa, odnosno ulazi u javni sektor. Privatni sektor preuzima ugovore a vlade su suočene sa situacijom u kojem propada razina javnih usluga, primjerice u bolnicama privatne kompanije naravno žele se natjecati e, za velike e, ugovore međutim oni to čine tako da bitno spuštaju cijene i u konačnici uvijek se suočavamo sa nevjerojatno lošim e, uslugama a to vidimo i u zemljama u razvoju poput, poput Mozambika međutim Ujedinjena Kraljevina nije zemlja u razvoju pa isto je suočena s tim e, pitanjem i time se moramo pozabaviti u novoj fazi programiranja za Europsku uniju. Pitam se međutim jesmo li šta naučili iz prethodnih e, razdoblja, jesmo li razumjeli i vidjeli što se događa. čula sam i provjerila za inicijativu o kojoj govori kredite Swiss to je banka koja je bila uključena u e, ovaj skandal u Mozambiku i sada se poziva na pakt o transparentnosti. Lola je govorila o registru takvih e, zajmova Međutim, riječ je vrlo često o nekim e, sivim zaobilaznim e, poslovima o kojima parlament e, dotičnih zemalja uopće nema pojma, niti je pozvan da o tome glasuje. Gospodina, gospođa Erika Madison iz komisije je tu, pa je pozivam da nam se obrati. Hvala vam kao DG Devko mi pozdravljamo ovo izvješće, pozdravljamo i raspravu o ovoj temi postoji u zemljama u razvoju povećanje u tom e, smislu, e, u smislu zaduživanja i približavamo se razinama iz e, prošlosti kada smo pokrenuli e, neke inicijative. To je zabrinjavajući trend koji se u nekim slučajevima može objasniti. Primjerice ovaj u Mozambiku. Ja sam osobno bila u Mozambiku kako bih procijenila e, učinak naših potpornih politika zato što se to jasno vidjelo u ovoj situaciji i izvješće je po našem mišljenju sratilo pozornost e, na te trendove i otvorilo mogućnost zanimljive rasprave. Dug je, e, odnosno kreditiranje je važno za postizanje održivih ciljeva razvoja, stoga trebamo točno i pozorno odrediti uvjete po kojima se to e, događa, to je naš stav slažemo se s izvješćenjem da treba ojačati kapacitete upravljanja dugovima u e, zemljama u razvoju na temelju analize e, izvješća, e, zatim na izradi strategije povećanju transparentnosti, a transparentnost je u samom središtu ove teme. Posuđivanje mora biti odrađeno na odgovoran način, moramo graditi na postojećim e, načelima koje je utvrdio G20. E, G20 je to i nedavno učinio i to na temelju rada Uniktada. Treba nam e, dobro upravljanje javnim financijama, dobro upravljanje ulaganjima, dobri kriteriji što se tiče nabave te odgovorna fiskalna politika i ponovo naglašavam transparentnost. Ova e, rasprava se vodi e, kada se govori i o mobilizaciji domaćih, e, domaćih, domaćih financijskih sredstava u zaduženim zemljama. Komisija nadzire ovu situaciju u razvojnim zemljama u razvoju, to je naš mandat, vrlo smo aktivni kroz različite kanale, radimo sa Svjetskom bankom na radu eh, na pojačanju administrativnih kapaciteta u upravljanju eh, dugovima. To je naime potrebno jer nam treba eh, ispravno upravljanje E, dugovima, a trebaju nam i dobre nacionalne politike. Također e, želimo sudjelovati u radu UNAKTADA u smislu upravljanja financijskim sustavima čime bi se pomoglo zemljama u razvoju da poboljšaju kapacitete predviđanja održivosti e, njihovih e, dugova. Mi imamo i potporu proračunu, o čemu ćemo govoriti sutra. Također bavimo se makrostabilnošću jer je to temelje tih politika. Na taj način nadziremo makroekonomske situacije u zemljama kojima dajemo pomoće. Isto tako tjesno surađujemo sa MMF-om. U svim tim slučajevima želimo veći nadzor, želimo ojačati ulogu nacionalnih parlamenata kako bi imali i e, riječ kada je u pitanju posuđivanje. Rekla sam kako radimo na mobilizaciji e, domaćih e, sredstava, radimo na, zajedno sa OECD-u na razvoju BEPS, načela BEPS inicijative, a kada je riječ o blendingu, Smatramo da je to izuzetno važna tema. Mi tjesno surađujemo sa svim kolegama koji se time bave. E, važno je da razina održivosti e, bude e, zajamčena kada se govori o ulaganju i o uzimanju zajmova u, s tim u vezi surađujemo tjesno i sa Svjetskom bankom i MMF-om jer je održivost e, ključna. Ovo je sve vrlo dobar materijal za razmišljanje o mogućnosti poboljšanja sustava. E, mnogo toga još e, moramo učiniti jer je situacija u nekim e, slučajevima zaista strašna. No mi ćemo se čitavim nizom aspekata spomenih u izvješću pozabaviti. Hvala vam. Gospodin Hvala predsjedavateljice. Puno hvala. Ja mislim da treba podupriti ovo izvješće isto kao i stajalište Europske komisije. Globalna strategija Europske unije za sigurnost i vanjsku politiku, tu jasno govorimo da želimo postići održive ciljeve razvoja i to diljem svijeta, ali to ne možemo postići samo javnim financiranjem, to smo već vidjeli. Dakle, potrebno nam je zaduživanje, potrebni su nam zajmovi kako bi e, ojačali te održive ciljeve razvoja. Naravno da nam je održiv razvoj potreban i u području trgovine i e, međunarodnim financijskim tokovima, to je već Erika rekla. Mi podupiremo agendu iz Adisa Bebe, kada je riječ o daljnjem financiranju, daljnjim financijskim izvorima. Naravno, tu se radi o kreditima, o zajmovima, ali kao što je u izvješću već naglašeno, odnosno kao što je Europska komisija rekla, davanje zajmova mora biti održivo, inače nećemo postići održive e, ciljeve održivog razvoja. Smatramo da je ovo jako dobra inicijativa, i ono što Europska komisija namjerava učiniti je također dobro kako bi se osiguralo kako bi se osiguralo odgovorno davanje zajmova. Puno hvala. Imamo pitanje. Spomenuli ste Mozambik, govorili ste o vašoj potpori. Što se na kraju dogodilo? Bojim se da nova odgovorna vlada posuđuje od neodgovorne banke bez provjere i što se onda događa? onda će doći do smanjenja proračuna što će se odraziti na razinu kvalitete javnih e, usluga. Svačate što e, mislim, vi spominjete, vi spominjete potporu, a mene zanima što je s javnim uslugama, zdravstvo, obrazovanje i slično. To je vrlo složeno pitanje, riječ je o jamstvima za zajmove. E, jamstva daje vlada priča nije gotova, program još nije dovršen. E, e, mi pružamo potporu e, državama preko projekata na izravan način. Problem je međutim što kod Mozambika MMF ne uspjeva dovršiti rasprave, razgovore, neću ulaziti naravno u detalje, a, E, u smislu toga što bi vlada morala trebala učiniti no očito je da se od mozambikanske vlade traži veća razina transparentnosti i izvješće o tome što kani učiniti. Je li komisija svjesna inicijative o transparentnosti da se treba uspostaviti neki međunarodni sustav kroz koji bi banke zapravo trebale se osvrnuti na pitanje transparentnosti. Za sada ništa nije učinjeno na temelju preporuka i zaključaka G20. E, rasprava se i dalje vodi. Na konferenciji krajem svibnja razgovarat ćemo sa Svjetskom bankom o odgovornom pozamljivanju to je važna tema, a i pravi trenutak da o svemu tome promislimo. Hvala vam. Mi bismo trebali o tome e, nešto znati. E, hvala vam u svakom slučaju. Gospodine Gorens. Hvala gospođo predsjednice. Želim zahvaliti svima koji su uzeli riječ iz GUE, Zelenih, EPP-a, e SND-a E, hvala što ste dali vaše mišljenje vezano u ovo izvješće. Naravno, ono nije savršeno, a jedini cilj je da se stvari pomaknu s mjesta. Mislim da komisija dijeli ovu analizu. Budući da svi imamo isto čitanje fenomena koje može postati e, znači važan i težak problem u budućnosti, mislim da je važno da se to istakne. Želio bih pitati komisiju što misli o e, članku 14. Ovdje se referiram na rezoluciju koja je većinski usvojena u Ujedinjenim naporima. Radi se o, znači, o rezoluciji 10.9.2015. godine, a želi se znači, osmisliti stalan mehanizam za rješavanje problema e, zaduživanja zemalja u razvoju. Imali smo mandat, e, a Europska unija bi kroz svoje države članice mogla e, e, aktivirati taj mandat. Ja bih želio da se provedete ta inicijativa za aktiviranje mandata kako bi se onda mogla isto tako pokrenuti procedura vezano uz znači održivost pozemljivanja. Ono što je važno je da budemo koherentni. Moramo vidjeti koje su naše mogućnosti kao države članice i Europska unija kako bismo pokrenuli stvari s mjesta. A trebamo također i vidjeti kako ograničiti i vidjeti granice te E, tog djelovanja kad govorimo o razvoju nećemo mi razvijati tamo stanovništvo nego se oni sami razvijaju i to u skladu sa e, akcijama njihovih vlada u ovom nacrtu mišljenja ja govorim o tome da parlamenti država e, u razvoju država članica i država dužnika moraju svaki takav zajam potvrditi od strane svojih nacionalnih parlamenta. Ako to ne napišemo, onda se i postavljam pitanje zašto u načela, e, temeljna načela država članica, vrijednosti država članica i demokratska načela upisujemo znači taj demokratski princip. Znači s jedne strane ćemo financirati korumpirane vlade, a nakon toga će građani morati vraćati te dugove, a ono što je obećano, znači izgrađivanje infrastruktura, sustava zdravstva i tako dalje, nije napravljeno. Mogu reći da takav dug je potvrđen i bio prihvatljiv u okviru, znači izračuna kad govorimo o službenoj razvojnoj pomoći i za mene je to potpuno neprihvatljivo. Moramo reći da vjerovnici imaju prava, no vjerovnici koja koji olako posuđuju zemljama gdje e, nacionalni parlamenti nemaju glasa, onda moramo e, prihvatiti da takvi vjerovnici imaju relativno slab položaj. Moramo osmisliti način na koji ćemo riješiti e, krize u zemljama u razvoju. To je za mene jedan način. Da, situacija je blokirana i trebamo ju odblokirati. Isto tako bih želio još jednom reći da se ne radi o tome da sad odbijamo zemlje u razvoju koje onda ne bi mogle dobiti zajmove i razvojnu pomoć, nego da ta, tu pomoć dajemo drugačije. Možemo imati to u obliku projekta ili programa. To će biti isto tako pod kontrolom komisija i agencija za razvoj, a trebamo vidjeti da li su znači kriteriji ispunjeni. Sve mogućnosti su predvidljive. I tu bismo trebali vidjeti koje su te alternative i trebali bi to upisati u stalno načelo djelovanja. Mislim da je André Malraux rekao da totalni angažman države je početak totalitarne države. Ja naravno to ne želim. Želim minimalno e, da imamo upravljanje na svjetskoj razini. U okviru i OECD-a skupine G7 i tako dalje. Vidim da Ujedinjeni narodi su u ovom trenutku napisali najinteligentnije tekstove i dokumente e, na osnovu kojih možemo osmisliti svjetsko upravljanje u tom području. Znači, trebamo napisati da prava vjerovnika ne smiju biti ojačana u e, trenutku kad imamo olako posuđivanje. Tu sam se referirao na belgijsko pravo. Imamo na primjer situaciju gdje je jedan hedge fund kupio jedan, znači, neke vrijednostne papire i to za državne obveznice e, argentinske države. Oni su znači kupili te obveznice za e, trećinu nominalne vrijednosti. Nakon toga su išli u New York i nakon toga su se e, žalili na argentinsku državu i tražili su da im oni vrate 100% posto e, duga zajma. Mislim da to treba biti vraćeno u ropotarnicu povijesti. Moramo okončati takve neozbiljne situacije. Evo, to su konkretne situacije, a o tome ćemo vjerojatno još raspravljati u budućnosti. No, želio bih da komisija i EAS se angažiraju da ponude nešto e, malo strukturiranije, možete to nazvati bijelom knjigom ili drugačije, kako bi države članice E, djelovale. Mnoge su djelovale, ali sve države članice i cijela Europska unija mora djelovati na ispravni način. Nećemo sad onda e, ponavljati te e, principe demokratskog načela, ra, razdjeljivanje znači ovlasti i tako dalje. To je nešto što moramo imati na umu. Kolege su izgleda spremni ići u tom pravcu, očekujem nestrpljivo e, amandmane, a gospođo predsjednice, vi ćete nam reći koji je to vremenski okvir u koji će biti upisan u budućnosti ovaj izvještaj. Hvala vam znači na onome što ste rekli i nadamo se da ćemo pokrenuti stvari s mjesta. Hvala. Okay, so thank you, Shah. We are running late now because people... Malo kasnimo. Komisija je, s komisijom smo imali točno određeno pitanje vezano za odlomak 14. E, za članak 14. E, zašto je Europska unija glasala protiv rezolucija UN-a. Možete li brzo odgovor, dati odgovor na to pitanje? Moram onda požuriti jer u 11 imamo zajednički sastanak s Intom. Hvala. E, mi radimo zajedno sa glavnom upravom FIG, sa drugim europskim e, institucijama sa onim upravama koje se bave makroekonomskim strategijama. A što se tiče ovog specifičnog pitanja, 2015. povela se ta rasprava činilo se da Ujedinjene nacije ne bi trebao, Ujedinjene narodne ne bi trebao biti pravi forum, najprikladniji forum za rješavanje tih pitanja i to je bio naš e, stav. No mi smo uzeli na znanje ono što je rečeno, raspravljat ćemo o tome, e, također razmotrit ćemo zahtjev za komunikacijom o tome ćemo se međusobno u komisiji e, dogovoriti, e, pa ćemo vam se povratno i javiti. Šal, vrlo kratko. Da, e, Znači, gospođa Lukas u ime Europske unije dala objašnjenje u tom trenutku i ja to poznajem to objašnjenje. Čak i ako je Europska unija i dalje nastavi s takvom reakcijom, E, mislim da bi, bi ipak Ujedinjeni narodi trebao biti forum od, od kuda će krenuti rasprava. Imamo znači pomoći koje može pružiti e, Svjetska banka, Svjetski forum ili G20. No, kad govorimo o instituciju, UN je na pravo mjesto. Njihovi članovi pokrivaju više manje cijeli planet, imamo specijalne odbore, ekonomski i socijalni i oni mogu osmisliti inicijative za uspostavljanje e, pravnog okvira, pravosudnog okvira koji će onda biti pod nadležnošću Ujedinjenog naroda ili neki, e, Ujedinjenih naroda ili neke druge institucije o tome možemo još raspravljati. Ali mislim da države članice se trebaju odrediti u odnosu na to pitanje. Neke države članice e, su e, se potrudile da se vrlo razvodnjeni razvodnjene ni pojmovi uključe u konsenzus vezano uz razvojnu pomoć. Mi ne možemo kao naša, naš politički odbor to prihvatiti. Trebamo e, vidjeti ko želi napredovati na tom području, ko je spreman ispuniti svoje angažmane, a sada je pred nama novi test i moramo e, tom države članice podvrgnuti tom testu. Trebamo vidjeti koje je opće stanje, a nakon toga osmisliti i e, prijedloge. Ovo je političko pitanje, određene države članice ne ispunjavaju svoje obveze jer uzimaju u obzir prije svega svoje vlastite interese. Razvoj uzima u obzir i probleme drugih i pomoć koja se može pružiti tim drugima očekujem e, od komisije ipak malo bolje objašnjenje i malo čršću reakciju od one koju sam dobio danas. Oprostite na iskrenosti. Evo, to je poruka koja upućujem vašim šefovima. Hvala. Charles? Mislim da je poruka jasna Moramo više toga poduzeti. Rok za podnošenje amandmana je 30. siječanj u podne i 20. veljače će biti glasovanje. A sada slijedi točka dnevnog reda broj 9, a to je mišljenje za odbor AFET kada se radi o financijskim instrumentima Europske unije i radi se o preispitivanju na sredini razdoblja kada se radi o instrumentima EU-a za vanjsko financiranje. Ja sam izvjestiteljica za to mišljenje i moram reći da je to izrazito kratko mišljenje. Dakle, AFET izrađuje instrument, a mi smo izvjestitelji za svoje vlastite instrumente. Dakle, ja ne bih sada htjela u svojem mišljenju o Afetu govoriti o našim instrumentima i o tome kako će se naši instrumenti primjenjivati u budućnosti. To bih prepustila gospodinu Enrikeu koji će se time pozabaviti idućeg mjeseca ovdje na ovom odboru. Dakle, moji amandmani ne postoje kada je riječ o izvješću AFET, ja ga još nisam uspjela pročitati ovaj tjedan. Tu je navedeno nekoliko zanimljivih točaka i ja sam zamolila izvjestiteljicu da nam dođe danas prije podane nažalost nije mogla doći. Nisam htjela da se ova dva odbora preklapaju, da rade dakle istu stvar, pa sam se ograničila samo na komentiranje tehničkih aspekata izvješća AFETA. Dakle, radi se o zajedničkim odredbama kako ćemo Eh, izvršavati svoja kontrolna prava. Jedan od najvećih problema je da prekasno dobivamo informacije. Pa se sada možemo samo nadati da ćemo uspjeti idućeg puta uvesti neki bolji sustav. Ne znam, Enrike, želite li kratko nešto reći? Eh, za kada možemo očekivati vaše izvješće? Mislim da će nas gospodin Krino informirati o ovoj temi pod idućom točkom, pa ću onda nešto reći o tome. U redu. Dakle, što se tiče preispitivanja na sredini razdoblja, to ćemo dobiti i onda možemo govoriti o tome koje su točno naše odgovornosti kada i što ćemo ugraditi u e, mišljenje. Dakle, sve što je povezano sa višegodišnjim financijskim okvirom, to ćemo u, idućih nekoliko dana čuti od Europske komisije. Nemam e, daljnjih komentara, vidim da nema izvjestitelja u sjeni. Ne znam, želi li Europska komisija još nešto nadodati? Evo, izvolite, imate kratko riječ. Hvala. Dakle, Komisija bi e, nas željela vidjeti da se ponovo govori o ovom dugu. Ali mislim da moramo biti vrlo relevantni što se tiče prijedloga da se pojednostavi e, proračunska arhitektura. Možemo li to sačuvati za, sljedeći, za sljedeću točku? Nisam sad dobro pratio. Ok, hvala. Um, Dakle, sada govorimo samo o mišljenju o izvješću AFETA. Stoga sada riječ dajem komisiji. Izvolite. Da, samo kratko. Mi podupiremo vaše stajalište. Mislimo da je vrlo važno da stajalište Europskog parlamenta zadržimo onakvim kakvo je i da zadržimo mogućnost nadležnosti kada je riječ o kontrolama i mi ćemo to svakako podupriti. Puno hvala, a sada doista dajem riječ Europskoj komisiji. Samo kratko, vezano uz ovo mišljenje o izvješću AFETA. Kao što ste rekli, postoje još mnogo važnije teme koje će se uključiti u ovo izvješće. E, kada je riječ o preispitivanju na sredini razdoblja, dopustite da sada navedem nekoliko podataka. U mišljenju se govori o poštivanju rokova i mi smo ovdje odradili svoju zadaću i provjerili rokove i to bismo rado podijelili s vama. Prošle godine imali smo 46 provedbenih e, mjera pod e, DCI-om, dakle instrumentom za razvoj i suradnju i imali smo Um, godišnje planove ak, akcijske planove i tu uh, se u četiri slučaja nije pridržavalo rokova. Dakle, u četiri od 46 slučajeva. Mislim da je to dobro znati kada govorimo o tome da li se držimo rokova ili ne. Naravno da se treba uvijek držati rokova jer e, četiri je još uvijek previše. Trebalo bi biti nula takvih slučajeva. No, nadamo se da vam to može dati nekakav e, dojam kada govorimo o, tome i ako želite dalje informacije, ja sam vam na raspolaganju. Hvala. Dakle, ponekad se ne radi samo o tih 20 dana, ali od kada teče tih 20 dana, ali ako je to od 19. prosinca, onda to baš nema smisla. Dakle, postavlja se pitanje da li je to uopće bilo tako. Poznato mi je to iz odbora Envi. 10. E, srpnja smo imali nešto, onda Europska komisija rekla sad imamo provedbenu uredbu i e, ponekad e, su oni imali nekakvu skrivenu namjeru. I tome je tako u mnogim drugim područjima. Dobro, no mislim da bismo pod idućom točkom trebali govoriti o tome. Dakle, rok je danas 13 sati, glasovanje 20. veljače i mislim da bismo time mogli zatvoriti ovu točku dnevnog reda. Sada slijedi točka broj 10, to je revizija na sredini razdoblja, instrument za razvojnu suradnju i Europski razvojni fond, pa bih eh, zamolila gospodina Felibera da dođe k nama i da nas izvijesti.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 10 e, u 11.10 imamo e, znači zajedničku točku dnevnog reda sa odborom za međunarodnu trgovinu, a sada imamo to, važnu točku revizija na sredini razdoblja. U e, septembru smo imali, znači u rujnu smo imali podastrenje vezano uz tu, to izvješće, a imali smo znači izvješće o instrumentu za razvojnu suradnju Europski razvojni fond, nakon toga smo imali isto tako i javno savjetovanje. Evo, neću sad to sve e, ponavljati, vi ćete nam reći što ste napravili, kako to funkcionira, nakon toga ćemo imati komentare kolega. Evo, vam svo možete li nam nešto malo reći o ovom procesu, a nakon toga, dragi kolege, imat ćemo sastanak i sa povjerenikom Mimicom u ožujku vezano uz e, ono što mi zovemo strateški dijalog i onda ćemo mu e, postaviti pitanje vezano uz to. Znači sastanak je 6.3. a li sad imamo stručnjake pred nama i oni će nam objasniti e, što što, kakve situacija, koje su promjene. Donc euh, Drago mi je da mogu predstaviti ovo izvješće vezano uz reviziju na sredini razdoblja. Radi se o instrumentu za razvojnu suradnju, a s druge strane o Europskom razvojnom fondu. Mogu reći da je e, posao koji smo obavili bio jako velik. Budući da svi gledamo u budućnost, imamo pripremu za više, e, budući višegodišnji financijski okvir, došlo je vrijeme da vidimo kakva je sada situacija vezano uz provedbu tih instrumenata kako bismo isto tako se nadokradili na e, rezultate kako bismo imali još učinkovitije instrumente u budućnosti nešto vezano uz proces e, za izradu ovog e, izvješća. Prošli e, mjesec je komisija to usvojila. Imali smo isto tako evaluaciju deset instrumenata koji su pokriveni u okviru ovog e, izvješća. Mogu reći da je proces, procedura trajala tijekom 2017. godine. Imali smo određene ciljane konzultacije. Naravno, u konzultacijama sa vašim odborom također imali smo i vanjske studije koje smo naručili. Njih smo također predstavili ili u vašem e, odboru, a na temelju toga službe komisije, posebno za, e, na primjer služba za vanjsko djelovanje, su mogli reći svoje mišljenje. Ovaj dokument ima svoje priloge i održava veliki posao studije, analize, e, istraživanja i tako dalje. Kako bismo imali bolje reguliranje strane komisije ovog pitanja. Rezultat je da smo došli do zaključaka, oni mogu biti samo privremeni. Zašto? Kad govorimo o instrumentu za razvojnu suradnju ili o EDF-u, Europskom razvojnom fondu, imamo znači dugi rok, a revizija na srednji rok imamo privremeni rezultata, za nas su oni relevantni. I e, tu govorimo također i o mogućnosti provedbe ovih instrumenata, na koji način su rezultati doprinijeli e, smanjenju siromaštva. Teško nam je u ovom trenutku to izmjeriti, u kojoj mjeri znači ti instrumenti doprinose. Drugi element koji je važan je da ovo izvješće pokazuje da smo naučili neke lekcije iz prethodnih e, iskustava posebno što se tiče instrumenta za razvojnu suradnju, posebno ovaj aspekt e, diferencijacije i e, znači ovaj e, pristup koji je prilagođen samoj situaciji. Da, ono što je važno je da su se prioriteti promijenili od početka prošlog e, višegodišnjeg e, e, financijskog okvira mogu reći da što se tiče pitanja domen streaming imali smo napretke ali imamo još napore i druge napretke koje moramo postići što se tiče tema, e, tematskih područja, imali smo racionalizaciju, no vidimo da između tih programa moramo ojačati veze i poveznice. Postoji također i određena tenzija između prioriteta Europske unije, s druge strane partnerskih država, znači sjedne, e, okoliš i klima. Moramo priznati da su prioriteti različiti i zbog toga arhitektura programa koje postoje danas, znači na nacionalnoj razini, regionalnoj razini, tematskoj razini, e, omogućuju da se uzmu s jedne strane u obzir e, europski, e, prioriteti, a s druge strane prioriteti partnerskih država. Ovo izvješće također odražava i dodatnu vrijednost Europske unije u znači arhitekturi e, odnosa između EU, Europske unije, ovih država i isto tako cijelog sustava razvojne pomoći. Znači, Evropska unija je izuzetno važna u cijeloj ovoj arhitekturi razvojne pomoći. Glavni zaključci ovog izvješća vezano uz reviziju na sredini razdoblja što se tiče znači instrumenata koji su u nadležnosti ovog odbora no isto tako i odbora afeta su sljedeći Instrumenti općenito su relevantni i zadovoljavajući što se tiče aktualnog VFO-a i mi ne preporučujemo neke izmjene. No, s druge strane imamo E, mogućnost poboljšanja i to se mora uzeti u obzir kad budemo osmišljavali instrumente u okviru budućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Prioriteti su e, bili osmišljeni u određenom vremenu kad smo imali ciljeve održivog razvoja. Imamo na europskoj e, razini novi okvir u okviru novog europskog konsenzusa i instrumenti se u budućnosti moraju e, prilagoditi kako bi također i ovi novi prioriteti politika bili upisani u to. Kao što sam rekao, postoji određena razli, raz E, razlike između prioriteta država e, partnera i Europske unije, a imamo također i razilaženja što se tiče ovih temeljnih načela, demokracije, e, vladavine prava i tako dalje. Četvrti zaključak je da moramo e, biti fleksibilni kako bismo se prilagodili nepredviđenim situacijama. Iskustvo ovog vfo je da ne možemo predvidjeti sve što će se dogoditi, moramo si stvoriti dovoljni manevarski prostor, posebno što se tiče financiranja, kako bismo odgovorili na te hitne situacije. Moramo imati znači e, e, e, dosta dovoljnu rezervu, dovoljnu pričuvu kao što to imamo u Europskom razvojnom fondu sada. Isto tako, drugi zaključak je ravnoteža između predvidljivosti i fleksibilnosti. Moramo znači tu pronaći ravnotežu s jedne strane sačuvati tu predvidljivost e, e, pomoći, razvojne pomoći kao što je to predviđeno u VFO-u, a s druge strane moramo imati dovoljan manevarski prostor i dovoljnu fleksibilnost. Isto tako moramo ojačati koherentnost između različitih instrumenata, moramo isto tako i dalje istražiti mogućnost sinergija. Kako još bolje i grupirati i racionalizirati te instrumente u budućnosti. Što se tiče upisivanja svega toga u glavne politike, imamo znači tu artikulaciju između vanjske politike i vanjske dimenzije unutarnje politike. I to mora isto tako biti odraženo u našim instrumentima u budućnosti. Nešto što je važno i što je specifično za instrument za razvojnu suradnju je e, suradnja sa zemljama e, koje su također imali različite e, tretmane što se tiče bilateralnog bilateralne suradnje. Trebamo vidjeti na koji način, na najbolji način možemo surađivati s tim zemljama. To nije samo pitanje novca, nego načina suradnje. Kako na najbolji način podržati suradnju sa tim državama. Drugo, što se tiče zajedničkog programiranja, možemo biti zadovoljni što smo bili dovoljno ambiciozni, ali moramo i dalje na tome raditi. Još dvije točke vezano uz Europski razvojni fond. Kad govorimo o strukturi EDF-a e u odnosu na DCI, imamo znači taj e, učinak e, grupiranja oko određenih tema. Trebamo vidjeti kako kombinirati te elemente u budućnosti, a drugi element je specifičnost aktualna i povijesna specifičnog sustava, znači imamo regionalne i nacionalne e, nalogodavce. To je sustav koji je historijski uspostavljen kako bismo uzeli u obzir i e, znači partnerske države, no taj sustav možda nije najučinkovitiji. Trebamo vidjeti kako ga reformirati u budućnosti, ali imajući na umu znači ove ova načela učinkovitosti pomoći. Evo, ja bi sad završio, dati ću riječ sada Filibertu, nekoliko riječi. Hvala, gospođo predsjednice, hvala eh, eh, Vansonu na ovom inspirativnom uvodu. Ja ću neke stvari dodati i to u perspektivi uh, budućeg VFO-a nakon 2020. godine. Ja ću nešto dodati vezano uz ono što je sam već rekao. Prvo, ako uzmete u obzir uh, znači uh, djelovanje, političko djelovanje Europske unije i to što se tiče globalne strategije, onda moramo imati dva, e, dva elementa koja su relevantna u tom smislu. Strategija nije samo strategija vanjske i sigurnosne politike, radi se o globalnoj strategiji jer prepoznaje da ne možete postići sigurnost i stabilizaciju e, ako to nije e, ne uključuje druge politike znači razvoj trgovinu tehnologija suradnja i tako dalje Znači, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta i naših susjeda, te susjeda naših susjeda je nešto što je povezano sa njihovom mogućnostu da stvaraju radna mjesta, sudjelovanje građana, dobro upravljanje, e, stabilnost i tako dalje. To je važan element. Jer ako želimo E, biti okrenuti u budućnosti e, naših financijskih instrumenata, onda moramo uzeti u obzir taj globalni pristup moramo promovirati naše vrijednosti, naše interese, ali možemo isto tako i sudjelovati u tom globalnom naporu za postizanje ciljeva održivog razvoja. To su takozvani elementi cross cutting, eh, oni koji se tiču različitih politika u okviru naše globalne strategije. Imamo ovdje reviziju na sredini razdoblja financijskih e, instrumenata i tu govorimo o koherentnosti naše akcije, možemo ju preispitati. U okviru našeg vanjskog djelovanja imamo različite instrumente koji pokrivaju dugi rok, kratki rok, koji pokrivaju suradnju, oko koje smo se dogovorili sa partnerskim državama, suradnja koju mi ostvarujemo na vlastitu inicijativu i ta pluralnost e, instrumenata odgovara i potrebama i ambicijama u okviru politika. No, Izazov je kako to sve kombinirati u odnosima sa određenom državom ili određenom regijom. Znači, primat instrumenta, način programiranja ili provedbe je nešto što je zapravo e, spriječilo Europsku uniju da ponudimo nešto što je diversificirano, znači pomoć koja je diversificirana i prilagođena toj trećoj zemlji. Na primjer, e, e, parlamenti e, moraju također imati i mogućnost nadgledanja da se svi ti instrumenti na pravi način pomiješaju. To je nešto što bi se trebalo unaprijediti u budućnosti. Znači, s jedne strane moramo e, i dalje imati istu razinu sredstava na, e, u vanjskom djelovanju, znači na razini, ako ništa drugo, onoj koja je e, danas postignuta. Da, imamo tu pitanje Brexita i naravno cijel osmišljavanje proračuna će biti složeno i kompleksno pitanje. No, E, očuvanje ili povećanje e, sredstava razvojne pomoći u okviru ovog e, znači cilja 0,7 posto je nešto što je izuzetno važno. To treba biti osmišljeno i na razini država članica ne samo u ovom domu, a svi moraju biti svjesni dodatne vrijednosti. Drugo je koherentnost i pojednostavljenje. Mi vjerujemo da e, e, ćemo imati koristi ako smanjimo broj instrumenata kako bismo naglasak stavili na zajednički napor E, osmišljavanja i provođenja naših različitih politika u odnosu e, na suradnju sa nekim trećim zemljama. Potrebna nam je upravljanje u tom smislu da vidimo na koji način možemo odrediti dodjeljivanje sredstava za regije, odrediti koji su partneri važni za nas, trebamo predviti koje su to modaliteti e, e, provedbe, hoće li to biti na dugi rok ili na kratki rok i e, hoće li to biti u okviru neke brze reakcije, trebamo li možda također prilagoditi neka djelovanja Europske unije na vlastitu inicijativu. Mi vjerujemo da s jedne strane možemo kombinirati postojeće instrumente na pravi način, ali s druge strane sačuvati mogućnost i kapacitet da umirimo naše partnere, da znaju što mogu od nas očekivati. No isto tako možemo i osigurati e, da naši građani su svjesni da tim, e, tim načinom mi promoviramo i svoje vrijednosti. U okviru sadašnje financijske perspektive smo e, do najviše mjere povećali mogućnost e, fleksibilnosti i rezervi. imali smo isto tako i prenamjenu sredstava za vanjsko djelovanje 3,9 e, milijardi eura. A kad govorimo e, o fleksibilnosti koja će se uvesti u proračun e, koja postoji danas u EDF-u te isto tako više godišnjosti e, zajmova i tako dalje. To su elementi fleksibilnosti koji mogu važni za buduće financijske instrumente. I zadnja točka vezano uz znači izvještavanje o službenoj razvojnoj pomoći i dodjeljivanju sredstava. Ako kombiniramo instrumente za e, vanjsko djelovanje, imamo znači izvještavanje provedenih sredstava e, od 96%. Znači imamo i u DCE-u i znači ode i, i tako dalje imamo različite izvještaje i ono što mi mislimo da bismo u budućnosti trebali identificirati e, arhitekturu, strukturu vezano uz izvještavanje. Ono što treba postići apsolutno i ono što je napravljeno onkraj toga to je onda dodatna vrijednost. Što se tiče prethodne e, rasprave koju sam čuo, imam e, iskustva prethodnih godina. Imali smo, na primjer, iskustva sa strateškim dijalogom i pripremu strateškog dijaloga sa dokumentima u skladu sa pravilima i to na vrijeme kako biste vi to mogli proučiti i analizirati i nadgledati. Mislim da je to bilo zadovoljavajuće i to pokazuje našu sposobnost E, da e, učinimo to da znači taj strukturirani dijalog bude još bolji u budućnosti sa parlamentom. Puno hvala. A sada informacija za kolege iz Intea. Malo kaskamo za dnevnim redom. Sada smo još na točki broj 10. Tu se radi o reviziji na sredini razdoblja i instrumentima za razvojnu suradnju. Dakle, to je vrlo velik instrument za širok spektar aktivnosti. Mm, sigurno su i kolege iz Intea zainteresirani. Sada se nekoliko kolega javilo za riječ. Sa, počinjemo sa Frankom Engelom. Izvolite. Hvala Linda i hvala govornicima na ovim pojašnjenjima. Za nas je to znači tehničko pitanje, vrlo je to složeno, radi se o proračunu i tako dalje. Zadnji put e, kad sam se susreo sa Alfom Konde, pitao me možeš li mi reći da li zbilja mislite nam e, e, mislite nas svaki mjesec udarati e, po glavi sa nekim novim instrumentom ja smatram da je jasno zašto smo sad u ovoj situaciji jer mi se čini da u trenutku kad smo počeli znači period e, financijskog e, programiranja nitko nije razmišljao o velikoj migratorskoj krizi to nas je dovelo do toga da e, izmislimo u hitnim situacijama neke stvari kako bismo rješavali probleme nismo imali ni specifične instrumente koje bismo tome mogli posvetiti niti dovoljna financijska sredstva osim nekoliko milijuna koji e, daje znači privid od financiranja određenih procesa u Africi. Jedan, jedna od brojki e, koja se čuje je da kako bismo omogućili razumni razvoj e, Eh, Afrike, znači otprilike da bi nam bilo potrebno 70 eh, milijardi godišnje za Afriku kako bismo znači izgradili te infrastrukture i tako dalje. Mi smo eh, udaljeni od toga i to jako puno. To ne znači da bi sada Europska unija trebala biti replika određene banke, ali morali bismo ipak biti brži, učinkovitiji i to bi bilo dobro poboljšanje. Kad, imamo, kad smo imali smo imali znači ovu konferenciju donatora za središnju Afriku 30 milijardi je e, obećano, ali samo 10% je zbilja i dano. Kako onda možemo Eh, biti vjerodostojni. Oni siromašni, koji su zbilja siromašni koji od nas očekuju od njihovih prijatelja da im pomognemo, kako nas oni mogu eh, shvatiti ozbiljno. I zadnje, to se tiče znači e, koherentnosti, sljedivosti i vjerodostojnosti. Ali to je dio i onog aspekta koji bih ja nazvao dostojanstvo. Ako želimo da to partnerstvo posebno s Afrikom e, bude strateško partnerstvo upisano u ovo razdoblje nakon Kotonua, onda moramo e, učiniti to da se to partnerstvo osniva na vjerodostojnosti naših ulaganja u Afriku, no isto tako se mora osnivati i na slobodi da europske države e, da afričke države koriste te novce slobodno na način na koji oni to žele, naravno u skladu sa nekim određenim pravilima. Da, znamo što ne funkcionira u ovom trenutku, a znamo da su nam potrebna i dodatna sredstva u sljedećem financijskom programskom razdoblju. Ne znamo kojem će pravcu ići neke druge institucije, no za mene su to elementi koji će učiniti od europske politike da bude i vidljivija, e, jača i koja će nas približiti tom cilju partnerstva, a ne ovisnosti. Uh, Zahvaljujem. A sada Enrique, koji je izvestitelj treba dobiti riječ. Dakle, radi se o ovim aktualnim programima. Izvolite. Hvala. Vrlo je zanimljivo čuti ove prve izjave sada kada se izrađuje izvješće, stoga se želim zahvaliti kolegi na tome što je pridonjeo i to što ste ovdje danas, ovdje s nama, je povezano i sa izradom ovog izvješća, dakle provedbenog izvješća o razvojnoj suradnji. Ovo izvješće sadržava i jednu procjenu načina funkcioniranja instrumenta do današnjeg dana, dakle u okviru dosadašnje primjene, ali istovremeno je Europska komisija za idući svibanj najavila svoje prijedloge za višegodišnji financijski okvir. I i, budući instrument, i o budućim instrumentima pomoću kojih će Europska unija provoditi svoju politiku. Ovo izvješće će tako istovremeno postati i ocjenom dosadašnje provedbe, a isto tako će doći i do razmjene gledišta sa komisijom o vizijama razvojne politike u budućnosti. Dakle, postavlja se pitanje koji instrumenti će u okviru razvojne politike biti korišteni. Zahvaljujem predsjedavajućoj kao i odboru za vanjske poslove. Radi se o izradi općenitih mehanizama vanjske politike i sjećam se da je Marijete rekla da se ona bavila tim pitanjem. Dakle, radilo se o tome da shvatimo oba izvješća, ja ih nisam još u potpunosti pročitao, no htio sam joj nešto reći. Naime, mi ovdje u ovom odboru želimo osigurati da naš identitet, da naše vrijednosti, mehanizmi i razvojne politike budu očuvani u okviru vanjskog djelovanja. I to smo već čuli da razvojna politika ima ključnu ulogu u strategiji Europske unije diljem svijeta, jer ako želimo postići sigurnost i stabilnost u raznim područjima, regijama svijeta, onda treba reći da tu stabilnost svakako podupiremo onim što nazivamo soft power. Dakle, Europska unija se zalaže za upravljanje sukobima, za rješavanje sukoba u okviru vanjskog djelovanja Europske unije. Već sam razgovarao sa povjerenikom Mimicom, imali smo jedan neslužbeni sastanak i razgovarali smo o aktualnim temama, imali smo razmjenu mišljenja vezano uz pitanje kako su do sada instrumenti funkcionirali. Sada bih još jedan puta naveo koji su to instrumenti koji dobro funkcioniraju, ali isto tako moramo imati na umu općeniti okvir, jer ne dolazi do promjena samo diljem svijeta, već se mijenja i naša razvojna politika. Mijenjaju se ciljevi održivog razvoja, to su klimatske promjene i tako dalje i tako dalje. Dakle, moramo i dalje osiguravati fleksibilnost, ali pri tome moramo imati na umu da trebamo jamčiti predvidljivost. Moramo uložiti u zajedničke programe i moramo uskladiti svoje prioritete, uskladiti sa potrebama naših partnera. Sada bih također najavio da izvješća koje ću predstaviti na idućem sastanku odbora DEVE sadržava tri procjene, to je procjena načina funkcioniranja instrumenta. zatim e, bit će riječi o očekivanjima u ovom aktualnom vremenskom razdoblju? I zadnje pitanje, kako mi vidimo budućnost i što mislimo o predlozima Europske komisije kada je riječ o predlozima vezano uz idući višegodišnji financijski okvir. Sada bih se vratio na ono što je rekao Roberto. Naravno, ovaj odbor bi volio da se sredstva za razvojnu pomoć prošire, a tu su naravno i učinci Brexita i toga su nam potrebni veći doprinosi država članica kako bi kompenzirali taj gubitak do kojeg će doći zbog Brexita. Mi u načelu nismo protiv pojednostavljenja instrumenata, Gospodin Gerens je već govorio o tome. Dakle, u načelu mi nismo protiv, ali isto tako želimo da se posebnost razvojne politike i dalje naglašava da ona bude vidljiva kada govorimo o tome da treba iznova strukturirati instrumente. Naravno, mi želimo jednu općenitu strategiju Europske unije. Mi joj se želimo prilagoditi, ali mi ne želimo biti podređeni, mi želimo da se uzmu u obzir posebnosti, naše vrijednosti i ciljevi unutar razvojne politike. I kao što je rekao gospodin Engel, naravno potrebna nam je veća fleksibilnost, ja zahvaljujući tome možemo reagirati na nepredvidive situacije, no dionici unutar razvojne politike, dakle ne samo institucije, već i civilna društva, nevladine organizacije tako dalje. Svima njima je potrebna predvidljivost kako bi mogli izraditi odgovarajuće planove. Naravno da mi pozorno pratimo situaciju i želimo osigurati da se sredstva koriste na odgovarajući način a isto tako želimo i osigurati da se u okviru politike uvijek uzima u obzir uloga Europskog parlamenta. No, ne bih sada dublje zalazio u ovu temu, mogao bih još puno toga reći, no želim svakako reći da sam zadovoljan što se Europska komisija ovdje angažirala, ali isto tako bih zamolio predsjedavajuću da e, u buduće e, ima više na umu e, vremensku dimenziju sastanaka, da ne moramo raditi pod tako velikim pritiskom. Stoga vas molim da za ovu temu ostavite više vremena na idući. Um, Hvala. Naravno, e, možete još e, podastrati svoje prijedloge. Vidim, imamo još jedno javljanje za riječ, no molim vas budite kratki, jer kolege iz INTA već čekaju. Hvala, gospođo predsjednice. Možemo konstatirati da smo mi izbilja jedna čudna institucija. Mi smo u okviru našeg odbora odlučili da podržimo odbor u volji da se uvede taj princip diferencijacije. Da se državama e, kojima je to najpotrebnije daje novaca, a da se onda sa liste ispišu, e, izbrišu oni koji na najbolji način upravljaju svojim vlastitim resursima. A danas je situacija potpuno drugačija. Imamo novac koji ide prema Turskoj, državama koje više nisu zemlje u razvoju, nego će postati i znači e, prijelazne zemlje. I mislim da se to znači naša politika krenula u pravcu koja je potpuno uh, koji je potpuno različit u odnosu na ovo načelo diferencijacije. Ja sam jako iznenađen e, što nemamo baš previše rasprave vezano uz to. Moramo u potpunosti e, ponovno promisliti to načelo diferencijacije. Imamo razvoj koji je drugačiji u odnosu na prethodne godine i u odnosu na ono što smo e, izglasali. To se mora promijeniti. A moramo promijeniti još nešto drugo. Mi izrađujemo proračune ako bismo trebali dodijeliti Oskar apsurdnosti, onda mislim da bi europski proračun zbog načina na koji je izrađen trebao dobiti takvog Oskara. Na kraju imamo e, zbilja jednu galaksiju financijskih instrumenata koji su više manje pod kontrolom Europskog parlamenta. Nakon toga e, komisija od država članica traži direktni doprinos u europski proračun, a nakon toga se vidi da izračun je pogrešan. Znači ono što se objavi i e, ono što se vidi kao konačni rezultat nije isto, imamo veliki jaz u odnosu na to. Moramo iskoristiti ovu reviziju na sredini razdoblja kako bismo ta sredstva direktno unijeli u europski proračun. Ako nam je potreban argument za povećanje europskog e, proračuna, da je to taj argument. Neke države članice su spremne, a neke nisu na to. imamo u tom smislu stajalište Mađarske i Poljske, jer ako ih uzmemo za riječ, onda ćemo poli, razvojnu politiku u potpunosti e, lišiti njezinih temeljnih načela i načela djelovanja. Što se tiče volje e, država članica e, da poštuju svoje obveze, ja sam u tom smislu rekao nešto i toga se i dalje držim. Trebamo obaviti posao kako bismo znači e, dobili finalni rezultat, a to je da se države članice pridržavaju svojih obveza onako kako su to najavili u okviru vijeća i tako dalje. Ja sam vrlo zabrinut e, što se tiče pravca u kojem ide službena razvojna pomoć. Um, Dragi kolege, u buduće ćemo svakako ostaviti više vremena za ovu temu. Europska komisija i Razvojni fond su čuli naše zabrinutosti. Predvidljivost je vrlo važna, radi se o dugoročnom projektu i e, naravno da vlade uvijek brzo žele dobiti sredstva i stoga je važna i fleksibilnost. Dakle, ovo je stvari postao jedan mehanizam fleksibilnosti kako bi bolje raspodijelili sredstva, a bez Eh, ikakvih eh, problema, dakle bez država članica moraju dati neka dodatna sredstva. A u budući ćemo imati više vremena. Mi sada stavljamo svoje kolege iz Inta na kušnju, jer već predugo čekaju. Sasvim kratko, što se tiče migracijske krize, ona nije bila predviđena. Što se tiče fleksibilnosti, moram reći da ako nema sredstava u proračunu, kao primjerice kada je trebalo reagirati u slučaju Turske i Sirije, onda dolazimo do vrlo složene situacije. I sad, zahvaljujući ovom novom instrumentu, mi možemo djelovati, ali pod sadašnjim pravilima proračuna to je dosta teško. A još jedna stvar, sasvim kratko, također se radi o migracijama. Europska unija dugo vremena je dugo vremena bila netko tko sufinancira i 2012. smo uveli nove instrumente, dakle 2012. 2013. Imali smo četiri transfera, dakle to se događa svake tri godine. E, što se tiče fondova, ne možemo reći da je baš bilo nekih e, masovnih transfera. A što se tiče ovih spomenutih 0,7% i diferencijacije, u slučaju Turske ona je uvijek e, bila e, država primateljica i to se nije promijenilo tijekom vremena, a što se tiče koncentracije resursa na najslabije, to je odvek bila naša politika i zato su i ovi instrumenti tako koncipirani. Dakle, e, kada govorimo o postotku od 0,7%, slažem se s onim što je rečeno. Države članice Europske unije su se dosta angažirale i moramo se držati ovih obaveza. Puno hvala. Imam samo jedan komentar. Ja se pridružujem e, gospodi zastupnicima. Dakle, razvojna politika ne smije e, biti ovisna samo o vanjskoj politici. Dakle, moramo imati jasnu strategiju, moramo se pobrinuti za to da imamo ciljeve održivog razvoja kako bi naši partneri doista održivo djelovali. To je glavna nakana našeg vanjskog djelovanja. Mi želimo integrirati e, svoje interese sa interesima e, partnerskih država. Što se tiče nedostatka sredstava i nedovoljnog postizanja rezultata, tu želim reći da E, se tu ne radi o jednoj masi od devet instrumenata, već e, radi se o mogućnosti da imamo više blendinga, dakle mješovitog financiranja u suradnji sa privatnim sektorom i da na taj način bolje pružamo potporu koristeći financijske, političke instrumente i tako dalje. Mislim da je to dobar način da nadiđemo ovaj jaz između onog što je potrebno i što je moguće a mješovito financiranje je bilo do sada uspješno. Ne znam sada na pamet brojke, ali došlo je do milijunskih ulaganja kada govorimo o blendingu, odnosno o mješovitom financiranju i na taj način smo financirali e, projekte koje E, u iznosu od stotine milijardi eura. Dakle, to je doista obećavajuće. Mislim da ne bismo trebali biti toliki pesimisti kada je riječ o procjeni rezultata. Naša suradnja sa državama članicama je dovela do toga da smo e, na svjetskoj razini još uvijek e, najveći donatori nažalost nismo mogli održati obećanja koje smo dali 2015. ali ipak raste razina razvojne pomoći i svakako je cilj postići 0,7%. Hvala. Sada e, dolaze kolege iz INTE. Ono što ja stigmatiziram je neodgovorno ponašanje e, država članica koji i daju e, znači objave e, i angažiraju se, a onda bi bilo dobro da imamo sredstva direktno u okviru proračuna, a ne sad e, da dobivamo doprinose država članica. Hvala Charles. A, sada moramo nastaviti sa radom. Puno hvala što ste došli k nama Sigurna sam da ćete ponovno doći kada će biti riječ o izvješću gospodina Gerera, a dopustite da se sada ispričam kolegama iz odbora INTE, s obzirom na to da su tako dugo čekali. Ja bih sada zamolila su